za zasjedanje. Htio bih izraziti sučut obiteljima žrtava naroda Guatemala zbog tragedije koju je izazvao požar koji je izbio prošle srijede u jednom domu za e, prihvat maloljetnika e, žrtava nasilja. Sada iščekujemo rezultate istrage da vidimo koji su bili uzroci tog e, tragičnog događaja te eventualne e, odgovorne osobe. Istina je da su ta djeca i ti mladi trebali biti bolje zaštićeni. Kao što znate, prošli tjedan smo proslavili Dan žena. E, mi smo htjeli da to da proslava ne bude samo retorička proslava, jer sve dok će žene nastaviti biti žrtve nasilja, diskriminacije, prisilnih brakova te isključivanja iz svijeta rada, e, iz politike i iz odgovornih položaja, morat ćemo se boriti svakih, svih dana u godini kako bismo postigli e, i došli do poštivanja njihovih temeljnih prava. Na izvanrednoj sjednici odbora e, za, za